Evo, dame i gospodo, nastavljamo sa sjednicom i molim da se intervju ne rade ovdje u dvorani nego izvan. Prema tome, doista, intervjui izvan dvorane plenarnog zasjedanja. A sada prelazimo na sljedeću temu današnjeg dnevnog reda, a to je izjava podpredsjednice Europske komisije visoke predsjednice za vanjsku politiku i sigurnost o humanitarnom stanju u Jemenu. Prvi e, govornik je gospodin ministar vanjskih poslova Bert Canvas i zatim gospodin ne imate riječ.